So, ladies and gentlemen, it's eight minutes past ten. Dobro jutro. Sada je 10 sati i 8 minuta. Otvaram današnju sjednicu odbora AFET. Oprostite najprije što jučer nisam bio na našoj sastanci ali morao sam održati govor na pogrebu jednog e, mog kolege iz Donje e, Saske, ali uvjeren sam da je sve proteklo dobro. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Pozdravljam Sigfrita Muresana, izvjestitelja odbora za proračun o 28. proračunu Europske unije, a razgovarat ćemo o prioritetima za proračun za sljedeću godinu kao i svake godine. Naš će odbor usvojiti mišljenje i o tome će se glasati u kolovozu. Govorit ćemo naročito o četvrtom poglavlju višegodišnjeg financijskog okvira. Daću sada riječ e, Sigfritu Munesanu, a nakon toga Kristijanu Predi koji je izvjestitelj za mišljenje odbora AFET. Izvolite, Sigfrit. Hvala lijepa, hvala e, što ste me pozvali na vaš sastanak. Dragi kolege, došao sam na vaš sastanak kako bih vam izložio glavne političke prioritete koje, za proračun koje sam ja predložio, a velikom većinom usvojili smo ih na plenarnom zasjedanju u Ožujku u Strasburu. Međutim, još je važnije da sam došao razgovarati o specifičnim programima i projektima za koje treba izdvojiti odgovarajuća sredstva u proračunu za sljedeću godinu. Htio sam biti ovdje na početku suradnje koju ćemo imati ove godine. Moje izvješće o smjernicama za proračun već je usvojeno. To su glavni politički prioriteti i sada čekamo da komisija na izradi e, prijedlog proračuna u svibnju. A e, nakon toga će biti vrlo važno da mi vi kažete što mislite o prijedlogu proračuna što će ga podastrati komisija, a isto tako i da mi kažete u svjetlu razvoja događaja što o tome mislite i u tom smislu rado ću saslušati kolegu Kristijana Predu. Što se tiče e, političkih prioriteta, predložio sam ih četiri. Rast i razvoj, a drugo sigurnost građana. Izložio sam to jer mislim da to od nas očekuju europski građani. Dakle, prvo radna mjesta, drugo sigurnost. Na koji ćemo to način postići? Najprije, kako bi se dala potpora gospodarskom rastu i radnim mjestima, moramo imati ekonomiju koja će biti pouzdana za ulagače. Moramo naglasiti rad na infrastrukturi, istraživanju, razvoju, dati potporu malim i srednjim poduzećima, poduzetnicima, naročito mladim e, poduzetnicima. I tu su različiti e, programi koji su važni od e, Kozme, Obzor 2020. pa do Erasmusa. Jer to nije važno samo za studentsku razmjenu, to je važno i za zapošljavanje jer velik e, broj poslodavaca voli zaposliti ljude koji imaju iskustvo na međunarodnoj razini. Drugi prioritet je sigurnost građana, a to je nešto što je zaista bitno za vaš odbor. Što bih htio postići na tom planu? Sredstva u okviru poglavlja drugog i trećeg ograničena su Dakle, pitanje je kako možemo ostvariti više s ograničenim sredstvima. U potpunosti podržavam ono što je komisija pripremila na planu um, obrane. Prošle godine, kao izvijeste za 2017. godinu za proračun, također sam to naglašavao. A sada u smjernicama usvojene na plenarnoj sjednici vrlo se jasno kaže da dajemo potporu, da e, tražimo na istraživanje i razvoj na planu obrane. E, nema smisla trošiti novce na 28 nacionalnih razina, već i jednom na europskoj razini po pitanju istraživanja za obranu, jer se tako postiže efekt sinergije. Traži se također e, da u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru stoji i zasebna proračunska linija o sigurnosti i obrani. A industriji treba dugoročna perspektiva, stoga je to važno. Dakle, prvo pripremna djelovanje za obranu, a drugo jesu agencije kao što su e, Frontex, e, Europo, EASO i tako dalje. Dakle, financirati agencije koje omogućavaju sigurnost i obranu i naravno boriti se protiv e, terorizma, trgovine ljudima, trgovine oružjem. Kako bi Europska unija bila sigurnija, naravno da je važno da živi u sigurnom okruženju vidimo što se događa na istoku. Ako želite mogu reći čak da je to agresivnija Ruska federacija. Vidimo i situaciju u našem južnom susjedstvu. Dati potporu zemljama našeg istočnog susjedstva koji su osim toga krenuli europskim putem tako što su potpisali sporazum o partnerstvu i pridruživanju, Gruzija, Ukrajina i Moldavija trebale bi dakle dobiti više financijske potpore. Treba dakle ojačati institucije u tim zemljama, boriti se protiv korupcije, poboljšati funkcioniranje vladavine prava i e, treba dakle raditi na svim tim pitanjima. I naravno važno je da damo potporu i južnom susjedstvu. Bili smo prošle godine u odboru za proračun u Jordanu i u Libanonu. Shvatili smo da možemo puno više napraviti ako tamo e, trošimo novce za izbjeglice nego li u EU. uniji. Puno se više dobije za 1 euro. E, i za njih je to bolje, bolje za izbjeglice, možete za njih više napraviti jer oni se mogu na taj način lakše vratiti svojim kućama kada se rat tamo završi. Što se pak tiče trust, e, trust fondova, e, znamo da su potrebni i da su korisni. Međutim, nije nam bilo drago da smo iz novina saznali da moramo izdvojiti 500 e, milijuna eura za izbjeglice u Turskoj, a na kraju ispalo da se radi o jednoj milijardi eura. To smo napravili, e, ali nismo nam bio drago da se postupilo na taj način. U budućnosti Europski parlament mora biti u sve to više uključen. Stvari su se nakon toga ipak pozitivnije razvijele. Komisija nas obavještava o e, samoj provedbi svega toga, a e, i sada e, je parlament pozvan na sastane tih trust fondova. Što se tiče fonda Madad, obećali smo 1,1 mm, milijuna E, eura, a države članice 1,1 e, milijun su izdvojile države članice, pa dakle moraju načiniti ono što su obećale. I e, kada gledamo na samu reviziju, moramo reći da kada je VFO određen E, bio usvojen za razdoblje 2014. do 2020. godine, nismo pretpostavili da će doći do migracijskih tokova, niti do terorizma. I dakle, četvrta glava e, bi e, trebala dobiti nakon revizije puno više sredstava kako bi se proširile nakon revizije različite agencije e, e, sredstva izvojena za različite agencije. Sve je to potrebno. Međutim, kako bi to zaživjelo, revizija VFO-a mora se odobriti. Mi smo se dogovorili s vijećem i e, brzo smo sve usvojili u samom parlamentu. Međutim, vijeće je trebalo usvojiti prošli tjedan reviziju VFO-a, Međutim, na osnovi zahtjeva Ujedinjene kraljevine sve je to odgođeno do izbora u Ujedinjenoj kraljevini. Želim vrlo biti jasan. Kasniti par mjeseci nije problem. Ako sve to usvojimo u srpnju, bit će u redu. Međutim, ako se do tada ne usvoji, onda će biti jako problematičan proračun sljedeću godinu jer nećemo uspjeti financirati ono što smo planirali. E, ali nećemo uspjeti to stvoriti ni za kozme, ni za istraživanje i razvoj gdje želimo reviziju i povećanje od 200 milijuna eura. Dakle, vrlo je važno da i Ujedinjena kraljevina koja e, bi također trebala e, imati pogodnosti od toga, i e, ona e, iz dobrih razloga ima puno pogodnosti s te strane zato što su britanske e, sveučilišta vrhunska. Amandmane koje trebate uložiti našem proračunu treba poslati danas do podneva. Mi ćemo sve to uputiti Europskoj komisiji na jednu prethodnu procjenu, a onda će eh, parlament predložiti paket eh, i eh, za to svi ti pilot projekti bit će ocjenjeni ili ocjenom A ili B i ovisno ocjeni koju dobiju dobit će odgovarajuće stupanj financiranja. Hvala lijepa i sada ću rado saslušati prijedloge Kristijana E, prede. Hvala Zikfretu Muresanu. A sada naš izvjestitelj u sjeni ima riječ. A ne, oprostite. E, e, sada će o tome govoriti naš izvjestitelj. Hvala lijepa. Pozdravljam našeg izvjestitelja E, i govorit ću rumunjski. Hvala lijepa. O svemu ovome moramo raspravljati prije samog proračuna. Moramo govoriti o svim aspektima koji su vezani za proračun. Pozdravljam usvajanje E, svega što je vezano za proračun za 2018. godinu. I nadam se da ćemo sve ovo vidjeti, da će sve to odraziti u proračunu sljedeće godine. E, I e, moram reći da je gospodin e, uklopio sredstva za izbjeglice, zatim financiranje e, za izbjeglice u Turskoj i isto tako e, financiranje koje će se izvojiti za ono što zovemo dubokim uzrocima e, same izbjegličke krize. Želim naglasiti da je zaista bitno da se proračun za vanjsku politiku načini u onim razmjerima koji su potrebni kako bi naša politika bila vjerodostojna i kako bi imala odgovarajući učinak. Europska pučka stranka kao i drugi klubovi zastupnika oduvijek su se zato zalagali. Postoje još četiri druga pitanja koje mislim da treba naglasiti. Kao izvjestitelj za ovo mišljenje u odboru AFED e, pozabavit ću se vrlo pomno prijedlozima koje će načiniti vijeće i to na četiri plana. Najprije politika proširenja i e, podrška koja se daje državama na Zapadnom Balkanu. Velik broj država u regiji su ili zemlje kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje. Po pitanjima demokracije i sve većih tenzija u Makedoniji i na Kosovu posebno, ali i e, u Crnoj Gori ima tenzija kao i u Bosni i Hercegovini za koju sam izvjestitelj. Dakle, e, moramo dati kao prioritet e, potporu dobrom upravljanju tim zemljama i radu na demokracije. Kao i što moramo insistirati na borbi protiv korupcije. Trebamo poboljšati javnu upravu, neovisnost medija. Sve je to vrijedno spomenuti. Mislim da se ti ciljevi mogu primijeniti i na Tursku. Jučer smo raspravljali o Turskoj kada je Kati Piri dala svoje izvješće o izvješću Europske komisije o Turskoj ciljeve koje sam spomenuo, slobodu medija, borbe protiv korupcije, e, to je nešto što e, su ciljevi koji se mogu primijeniti kako na Zapadni Balkan, tako i na Tursku. Drugo, potpora za susjedne zemlje, naročito zemlje južnog i istočnog susjedstva. Naša politika susjedstva osmišljena je tako e, da se očuva stabilnost na e, našem jugu i na našem istoku. Ali isto tako i da e, istovremeno podstakne razvoj tih zemalja. Politika susjedstva mora biti učinkovita za naše susjedstvo. Nadalje, vrlo je važno da se dovoljno sredstava izdvaja za politike sigurnosti i za zajedničku sigurnosnu politiku. To je važno stoga što bismo na taj način trebali pridonijeti izgradnji mira i sigurnosti, ali istovremeno treba ojačati i ulogu Europske unije na međunarodnom planu. Što se pak tiče vanjskih politika, vidjeli smo koliko je to e, važno za naše partnere također. I dakle, moramo imati proračun koji će nam omogućiti da ispunimo ono što želimo. Za kraj moram reći da želim naglasiti važnost instrumenta za demokraciju i ljudska prava vrlo često napadaju se i ljudska prava i demokracija. To se događa sve češće. Ljudska su prava univerzalna, a mi imamo obavezu da ih branimo, da branimo ljudska prava i demokratska načela i to u svim zemljama. Hvala još jednom gospodinu Murisanu što je došao na naš sastanak i uvjeren sam da ćemo dobro surađivati. Hvala. Hvala. Ova se točka dnevnog reda zove razmjena mišljenja, ali nemamo više puno vremena jer su stigli naši gosti iz Kosova. Gospođa Kanjete, gospodin Galer, gospođa Gil i gospodin Fleckenstein su se javili za riječ. Tko ehm, se još želi javiti za riječ kako bismo zaključili na kraju E, gospodin Peterla je sedmi po redu. Da li se netko javlja kao osmi govornik? Svatko će imati po minutu e, i po. E, nažalost, nemamo vremena da dulje govorite. Izvolite. Thank you, chair. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući hvala ti Zigfride na ovoj razmjeni gledišta. Ja sam izvestila za sjeni za SED i drago mi je što imamo ovu priliku za razgovor. Mislim da je suradnja između naših dva odbora vrlo važna. Kao i prošle godine, vanjsko djelovanje će biti ključnog značaja vezano s to da se suočimo sa mnogobrojnim izazovima koje prijeti, prijete Europske unije. Već smo govorili možda o korijenskim uzrocima, sukoba koji destabiliziraju naše susjedstvo, zatim da upravljamo tokovima migranata izbjeglica, da radimo sa našim partnerima vezano uz klimatske promjene i da ojačamo odnose sa strateškim partnerima kako bi navigirali na tom uzburkanom međunarodnom moru. I stoga je potrebno da naš proračun potpuno se odražava sve to i da imamo dostatna financijska sredstva. Doista moramo iskoristiti instrument fleksibilnosti, našu priču za hitne slučajeve i svačam da se još nismo dogovorili o VFO-u u revidiranom smislu, ali mislim da bismo trebali podignuti e, razlike do gornje granice, to e, je gornje granice. Već ste rekli da je važno da Europski parlament odigra važnu ulogu kada se radi o uzajamnim fondovima. Zato što smo jako uzemireni zbog toga jer bi tu moglo doći do toga da se države članice prepiru oko sredstava. Isto tako je važan instrument za izbjeglice u Turskoj. Još jedan važan element, ako mi dopustite samo da dovršim, je vanjski plan za ulaganje. To je jako važno za naš klub zastupnika i važno je da to sagledamo. Važno je da se zatočimo na jednakost, borbu protiv siromaštva, migracijom i da imamo dosljednost u politikama. Hvala. Ispričavam se, gosti iz Kosova nas čekaju. Na vama je da odlučite što ćemo napraviti. Molim vas, prižavajte se vremena za govor sada iz sljedećeg gospođa Kanjete. Hvala. Ja neću čestitati Muresanu, on zna da ja jako cijenim njegovo izvješće. U izvješću Fotiga smo mi ovdje u Europskom parlamentu naglasili potrebu za proširenjem e, trenutnog e, stratkom odjela u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Htjeli smo povećali, povećati sa 8 na 16 zaposlenika tu službu. Do sada e, nismo dobili podršku od Europskog vijeća i država članica za taj zahtjev. Tako je to bilo u prošlom proračunu. Moje pitanje upućeno izvjestitelju je kakva je situacija sada hoće li u ovom proračunu biti više financijskih sredstva koje će se dodijeliti Statkomu. Hvala. Hvala ti Sandra. Sljedeći govornik je gospodin Fleckenstein. Vrlo kratko. Svakako se slažem s onime što je rekao naš prijatelj Kristijan Dan Preda, moramo si uzeti i dovoljno vremena kako bismo se detaljno pozabavili s ovim pitanjima. Vi ste spomenuli niz primjera gdje se radi o tome da doista moramo nešto promijeniti kako bi se mogli bolje baviti politikama. Jedno pitanje imam za vas, zato što nisam to dobro shvatio. Vi ste govorili o programima na kraju vašeg izlaganja i zatim e, komisija kaže A i B i mi onda slijedimo A. Možda bi bilo bolje da slijedimo naše ideje, a ne da nam komisija da na izbor A, B i C, jer smo mi Europski parlament. Hvala. sada gospodin Sole. Uh, Uh, Hvala vam gospodine predsjedavajući vrlo kratko. Naravno da nam je potrebno više resursa kako bismo dobro financirali uh, vanjsko djelovanje Europske unije. To je od ključnog značaja za Europsku uniju, dakle da imamo stabilno susjedstvo. A to znači da nam nije potrebna samo politička volja i politička vještina, već da nam je potreban i novac. Ne samo da zaustavimo izbjeglice da dođu u Europu, zato bi nam bila potrebna jedna šira strategija, već da doista potaknemo i napretak e, i e, pravdu u našem susjedstvu. Za to nam je potrebno više novaca za instrument za partnerstvo, isto tako i za instrument za uspostavu sigurnosti mira. I zadnje što bih htio naglasiti jest da ne dijelimo s vama entuzijazam kojeg ste pokazali kada ste govorili o obrambenoj politici i o istraživanju na području obrane. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Mihael Galer. Da, hvala vam, vrlo kratko. Ja podržavam ono što je rekla i Sandra Kanjete o Stratkomu i o tom pilot projektu. Tu u potpunosti izražavamo podršku. I vrlo mi je drago što si rekao ono o istraživanju na području obrane. Da, konačno pružimo tom području jednu dužu perspektivu u sljedećem e, računskom razdoblju. Možemo li polaziti od toga da, mislim od strane komisije će se to automatski tako i tako preporučiti, ali da i s naše strane, dakle sada više nema nikakvih prepreka tome. Ako da, onda sam ja jako zadovoljna. Hvala. Hvala vam Mihael Galeru i na kraju Alois Petele. Moje pitanje je već netko postavio. Hvala vam. Zigfrid sad želite odgovoriti? Vrlo kratko, vrlo kratko, gospodine predsjedavajući, jer gosti čekaju kao prvo. E, pobrinite se za korijenske uzroke migracija. Da, ljudi odlaze iz tih država zato što nema infrastrukture, nema vode, nema hranje, hrane, nema sigurnosti i tako dalje. I da, to je upravo ono što želimo posjeći tako što ćemo poduprijeti južno susjedstvo Europske unije. Kao drugo, Kristijan Dan Preda je to spomenuo. Projekti koji se trenutno provode na području vanjske politike koji su u vaškoj nadležnosti ne bi trebali patiti zbog tih dodatnih potreba koje nismo mogli prividjeti kada smo izraživali ovaj višegodišnji financijski okvir. I to je ono što ja naglašavam u svim odborima, pa i kada se radi o industriji, o okolišu i tako dalje. Dakle, toliko s moje strane. Spomenuo sam istočno-južno susjedstvo, ali Kristijan Dan Preda je s pravom spomenuo Zapadni Balkan. Trebamo biti spremni. Ako dođe do danih razvoja u tim zemljama, dakle u Makedoniji, u Albaniji, u Bosni i Hercegovini i tako dalje, ako dođe do nekih danih razvoja, koji od nas zahtijevaju da učinimo više u toj regiji kako bismo podupili borbu protiv korupcije, slobodu medija i tako dalje, onda trebamo biti spremni reagirati. Sandri Kanjete upućeno vezano u statkom. Ja sam predložio pilot projekt e, da damo sljedeće godine statkomu 3 e, milijuna eura dodatnih sredstava. To je sada na komisiji na procjeni i vidjet ćemo hoće li komisija dati manje dobru ocjenu u tom pilot projektu, a mi možemo još na jesen možda unijeti amandmane s tim u vezi, stoga trebamo vidjeti kako se razvijaju pilot projekti, što će komisija predložiti u nacrtu proračuna i zatim sam ja spreman povećati proračun statkoma pomoću amandmana na jesen, ako je to potrebno. Jer Trenutno njihovo osoblje dolazi iz država članica, dakle nemamo dugoročnu stabilnost u pitanju osoblja kao prvo. A kao drugo, oni nemaju vlastiti proračun, imaju jako ograničen proračun od samo 700 e, tisuća eura, što znači da oni mogu pratiti propagandu, ali ne mogu se boriti protiv nje. A čak i što se tiče praćenja, oni se temelje na jednoj mreži dobrovoljaca, što znači da, se, da je sve to jako ad hoc. Od nekih država članica zaprimaju dovoljno informacija, a od drugih ne. Osim toga, ti ljudi koji, do, koji doprinose tome su često novinari, ljudi iz malih e, udruga civilnog društva i e, oni opterećuju svoju instituciju kada sudjeluju sa Stratkopom zato što ih to meta od toga da se bave svakodnevnim radom. Ukratko rečeno, moramo vidjeti kako ćemo statkom moći izgraditi na jednom solidnom temelju za budućnost. Dakle, kao prvo, pilot projekt, a kao drugo dodatni proračunski amandmani ako će to biti potrebno. Hvala vam, gospodine predsjedavajuća. U redu, hvala vam eh, Muresane na ovoj razmjeni gledišta o proračunu Europske unije za 2018. godinu. Ja se nadam da su vam doprinosi kolega nešto što će vam pomoći u daljem radu i Želimo vam se najbolje, te se veselimo daljnjoj suradnji. Sada je 10.37. Možemo pustiti naše goste s Kosova u dvoranu. You just told me they Pa upravo ste mi rekli da čekaju ispred dvorane. A ne, k vragu, pa molim vas da ih dovedete. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we come to... Dragi kolege, prelazimo na 17. točku. To je razmjena gledišta s ministrom vanjskih poslova Kosova, Enverom Hođajem. Imamo jedan sat za tu razmjenu gledišta i stoga ćemo oko 11.30 morati prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu. Ministre, dobrodošli još jednom na sastanku odbora za vanjske poslove. Vi ste često gost u Briselu, često gosti u Europskom parlamentu. i vi ste neko s kojima vrlo rado komuniciramo. Vi ste u pratnji veleposlanika Kosova pri Europske to je gospodin Benaj Nikajđić. I također želim pozdraviti kolege iz e, Narodne skupštine Kosova. Imamo e, predsjednicu e, odbora za europske integracije, to je gospođa Nomza Emini. Dobrodošli. Isto tako bih htjeli pozdraviti i predsjednika odbora za vanjske poslove u Prištini, to je gospodin Elmi Rečića. Je li to ispravno? Dobrodošli i vama na sastanku odbora za vanjske poslove. Enver Hočaj je na trećem sastanku uh, sastanka parlamentarne skupštine za pridruživanje, to je održano u Prištini 20. i 21. travnja, a predsjednik vlade Mustafa je prošli tjedan bio u Briselu na konzultacijama. Dragi se drago nam je što ste ovdje kao naš sugovornik, a sada bih vam predao riječ kako biste govorili o svim onim pitanjima su, koja su posebno važna za vašu vladu i za vašu državu. Pretpostavljam da želite reći nešto o završnim koracima e, vezano uz liberalizaciju viznog režima, reći ćemo nešto i o ratifikaciji sporazuma o razgraničenju sa Crnom Gorom, ali nam isto tako e, važno čuti od vas što mislite o tome kako možemo ojačati vladavinu prava u vašoj državi, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala pojačati. I još jednom dobrošica, e, dragi prijatelju, i izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Hvala lijepa i dakle, mom starom prijatelju Davidu. Dragi zastupnici Europskog parlamenta, dragi prijatelji Kosova i regije, vrlo sam zahvalan na tome što ste me pozvali na ovaj sastanak da se osvrnem na situaciju u svojoj državi, ali isto tako i u regiji. Započet ću s time što bih vam zahvalio na snažnoj podršci, na snažnoj podršci Europskog parlamenta u protekla dva desetljeća. Mi smo vam jako zahvalni na tome što podržavate Kosovo na putu eh, europskih integracija, ali i na tome što podržavate Kosovo u tome da postane punopravni član međunarodne zajednice. Mislim da ne bismo, nismo mogli osladiti takav napredak bez vaše podrške. Mi izbliza pratimo sve razgovore koje vodite mm, ovdje u Europskom parlamentu vrlo često, vrlo nam je drago što ste usvojili niz rezolucija vezano u situaciju na Kosovo. I za našu vladu su sve vaše preporuke vrlo, eh, vrlo važna smjernica u našem svakodnevnom radu. Danas je bio vrlo važan dan jer smo uz podršku jednog prijatelja Kosova, jednog vašeg prijatelja, a to je zapravo gospođa Ulike Lunaček, a i uz podršku mnogih drugih prijatelja, pokrenuli e, skupinu e, prijateljstva između Europske unije između Europskog parlamenta i Kosova. Mislimo da je to prvi vrlo važan korak za Kosovo ali vjerujemo i da će to kratkoročno dugoročno biti mm, najbolja praksa na kojoj možemo s vremena na vrijeme razmijeniti gledišta s nekima iz eh, Europskog parlamenta. Kao član kosovske vlade mi se jako divimo ovoj instituciji te smo vam vrlo zahvalni na tome što nas na različitim eh, razinama podržavate. Drago mi je što imamo ovu razmjenu gledišta i stoga neću držati dugovor, ja sam političar s Balkana i kad kad nam je potrebno sat vremena da dođemo, da kažemo zapravo što želimo, a možda bi mi bilo potrebno čak i dulje e, osobno kako bih vam prikazao situaciju na Kosovu i na Balkanu. Neću to učiniti, već ću vam pokušati kratko prikazati najvažnija pitanja, a zatim bih htio da imamo doista istinsku e, razvoj gledišta. Četiri puta sam izabran kao parlamentarni zastupnik na Kosovu i znam koliko je važno biti zastupnik ovakve institucije. Kako da gledamo na Kosovo u 2017. godini? Na to što smo? Pa mislim da ako najmlađu državu Kosovo na području Balkana ili u Europi usporedimo sa u susjedstvu, onda možemo reći da imamo najstabilniji politički eh, krajobraz trenutno. Postoje tri pojma s kojim možemo Kosovo objasniti na jedan jednostavni način. To su stabilnost, sigurnost i predvidljivost. Mislim da su ta tri pojma vrlo važna kako bismo razumjeli što je Kosovo do sad postiglo. Imamo regiju i susjedstvo koje prijete unutarnje prijetnje. U mnogim državama nemamo stabilnu političku scenu, imamo mnoge države kojima prijete treći e, nedržavni akteri koji su jako aktivni u protekle tri godine. I bit će mi vrlo drago detaljnije o tome smo vama porazgovarati. Ono što želim zapravo reći je da nakon deset godina nezavisnosti, nakon desetljeća nezavisnosti, dakle, je Kosovo veća uspješnica, a pomoću vaše podrške smo izgradili državu od nule. Od nule što ne bismo mogli učiniti nismo imali svu tu podršku Europske unije ne samo da imamo najstabilniju političku scenu, dakle što se tiče same stabilnosti, već isto tako imamo i fiskalnu i makroekonomsku stabilnost, što je vrlo važno. I u proteklih godina smo imali rast BDP-a od 4 do 5%, što je također vrlo bitno. Osim e, interne konsolidacije u državi, što je bio glavni fokus naše države. Imali smo i jedan drugi prioritet, to je bila međunarodna konsolidacija Kosova kao države. Do sad nas je priznalo 114 država, uspostavili smo 114 država, 114 dakle. Uspostavili smo diplomatske odnose s državama i još jednom da ponovimo naš apel Nadamo se da će pe, onih pet država članica Europske unije koje još uvijek nisu priznali Kosovo donijeti odluku o tome i to učiniti. Mi smo geopolitička činjenica, ostaćemo zauvijek tu kao nezavisna država i mislim da bi Kosovo i Europska unija bili snažni kada bismo imali takvu odluku. Kao netko tko je sudovao u pregovaračkom procesu prije deset godina, dakle 2006. i 2007. godine, što je dovelo do nezavisnosti Kosova. A Sari je predvodio tim procesom i nikad se nisam mogla ni zamisliti da ću deset godina kasnije moći sjediti ispred zastupnika Europskog parlamenta i da još uvijek ima pet država članica koje nisu priznale Kosovo. Meni je potrebna podrška svih vas i potrebna mi je podrška tih pet vlada također kako bih mogao donijeti važne odluke za nas. Također smo jako napredovali kada se radi o sudjelovanju Kosova u međunarodnoj zajednici. Do sad smo dobili članstvo u 50 regionalnih eh, europskih i međunarodnih organizacija. Prije nekoliko tjedana smo zaprimili članstvo u Međunarodnu carinsku organizaciju. Nakon MFF-a i Svjetske banke je to financijski gledano najvažnija organizacija za nas, a i dakle, carinski gledano. Cilj nam je ove godine prijaviti se za članstvo u još dvije važne organizacije. To su UNESCO i Interpol i mislim da bi vaša podrška u tom smislu nam bila vrlo važna. No najvažniji odnosi koje Kosovo ima su odnosi s Europskom unijom i najvažnije partnerstvo koje imamo je upravo partnerstvo s Europskom unijom. Vrlo smo zahvalni vama na tome što nas podržavate e, e, u smislu toga što smo potpisali sporazum o pridruživanju i stabilizaciji s Europskom unijom to nije samo najvažniji ugovorni odnos e, između Kosova i Europske unije, već je i najbolji okvir za modernizaciju politike, za modernizaciju ekonomije i društva, a ja mislim da je modernizacija uvijek bilo nešto što nam je nedostalo na području Balkana, ne samo u proteklih 20 godina, nego u proteklih 200 godina. Mislim da je jedan od razloga zašto ta regija zaostaje za Europom, zašto je u jednoj nižoj brzini. E, upravo to što smo isključeni iz tog modernizacijskog procesa i tako je bilo u proteklih 20 eh, godina ali i u proteklih 200 godina. Prošli prosad smo održali prvi sastanak za, eh, u sklopu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tu su bili prisutni gospođa Mogherini i naš eh, predsjednik vlade, a imali smo i sastanak e, još jedan drugi u Prištini. Mnogi prijatelji koji su ovdje danas s nama su bili tada i u Prištini i e, imali smo jako dobro razmogledište da smo ih informirali o onome što se trenutno događa. interno gledano, najvažniji program nam je implementacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te isto tako da provedemo e, agendu za europske reforme i nadamo se da ćemo to moći učiniti u iduće dvije godine. Dakle, ili do kraja ove godine ili do sredine sljedeće godine. A kad god dosegnemo tu razinu, onda mislimo se prijaviti za status zemlje kandidatkinja, jer smo jedina država u toj regiji koja trenutno nije zemlja kandidatkinja i tu nam je također potrebna naša podrška. Trenutno je Kosovo također jedina država u regiji koja nema pravo na bezvižni režim i nema te privilegije. Mi jako napuno radimo u vladi kako bismo ispunili sve kriterije za to. I koliko sam shvatio, u idućih nekoliko dana u našem parlamentu će biti donesena važna odluka kako bismo ratificirali sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom, što je jedan od zadnjih uvjeta za to i nakon toga sam da dobiti vašu podršku i podršku Europske komisije kako bismo dopustili e, kosovskim državljanima da putuju bez vize. Mi smo naj društvo u Europi, mi smo i najmlađe što se tiče dobi na Balkanu, a ostaviti Kosovo izolirano kao otok mislim da nije u interesu Europske unije i nije niti u interesu e, kosovskih građana. Dopustite mi da, vam, da vas obavestim o tome da smo u proteklih 5-6 godina ne samo održavali dijalog sa Srbijom, već smo započeli sa izgradnjom novog odnosa između naše dvije žene kažem da su se naši odnosi promijenili, ali ti odnosi su se poboljšali uspjeli smo postići više od 20 sporazuma, a za nas kao vladu glavni prioritet je dalje kako da provedemo sve te sporazume koje smo do sad sklopili. Energetski sektor, e, područje pravosuđa i e, udruženje srpskih općina, to bi trebalo biti ono na što ćemo se usredotočiti u dijalogu u e, dogodno vrijeme. Dijalog je promijenio nešto što je važno i što se tiče jednog šireg povijesnog konteksta. Uvijek se na odnos između Srbije i Kosova gledalo na igru u kojoj jedna strana uvijek povjeđuje, a druga gubi. A mi mislimo da su se sada u okviru dijaloga ti odnosi promijenili. Osim toga, mi u vladi smatramo da bi e, dijalog se treba voditi sa jasnim ciljevima. Jedan od glavnih ciljeva tog dijaloga je uzajamno priznavanje obje države. Mislim da bez toga e, dijalog između Kosova i Srbije je besmislen i beskoristan. Uzajamno priznavanje trebao bi biti cilj, nešto što bi nam trebao biti strateški cilj za idućih nekoliko godina. Mi smo u dijalogu sa Srbijom ne samo kako bismo poboljšali odnose između naše dvije države, već e, svačamo i e, koliko je važan dijalog regionalno gledano. Osim e, odnosa između Kosova i Srbije, imamo još dva povijesna izazova u toj regiji, dva izazova koja još uvijek nisu riješena. Jedno je pitanje imena Makedonije. Neću previše govoriti o tome, mislim da to nije moj posao, ali nama je od velikog interesa vidjeti da se to riješi, da regija napreduje i zatim imamo i unutarnju situaciju u Bosni koja nas jako zabrinjava jer ako propadne regija, onda će propasti i Kosovo. Pokušavamo promicati regionalne politike koje idu u smislu da se države u regiji podupiru, da se držu jedne e, druge, a ne da jednu drugu blokiraju. Jedna drugu blokiraju. E, imali smo politički dijalog e, na razini predsjednika i na razini predsjednika vlade, ali mislim da bi osim toga u okviru dijaloga između sebe i Kosova trebali vidjeti i dijalog među kulturnim elitama, među općinama, dakle u društvu, među sveučilištima, među mladima. To je ono što je važno. Dopustite mi da zaključim s time što ću reći da uz podršku ovog vrlo važnog doma, uz podršku Europskog parlamenta, europskih institucija i Europske unije, se je regija promijenila u prošlih 20 godina. Polovica regije je u EU i u NATO savezu, a druga polovica ima jedan drugačiji status i kreće se prema EU. Ali mi osjećamo da u proteklih dvije, tri godine zbog nekih povijesnih izazova koji se još uvijek nisu riješili, poput e, odnosa između Kosova i Srbije, poput situacije u Bosni i mnogih drugih pitanja koje imamo u regiji. A zatim imamo još dodatan popis danih pitanja, pitanja manjina, pitanja razgraničenja. Mi smatramo da regija u 2017. godini se nalazi u nekoj vrsti limba. Kada sam prije 3-4 godine govorio pred ovim domom, mislim da sam 2013. godine zadnji put imao priliku razgovarati s vama, tada sam održao pozitivni govor o regiji jer sam smatrao da su to najvažnije godine za našu regiju. Hrvatska je ušla u Europsku uniju i to je dovelo do novog elana u regiji a isto tako u travnju 2014. godine su Kosovo i Srbija postigli povesan sporazum i mislim da je to bila najbolja za našu regiju. Ali ne mogu vam obećati da mogu jednako govoriti i o ovome što se događa u 2017. godini. I stoga bih vas pozvao da više pažnje usmjerite na regiju, kako biste podržali sve one procese koji su započeli prije 20 godina i mislim da pomoću vaše podrške možemo tamo izgraditi bolju budućnost. Tu ću se Davide zaustaviti. Zahvalan sam na pozivu i e, rado bih imao otvorenu raspravu koliko mogu biti otvoren kao ministar vanjskih poslova s vama. Thank Hvala ti, Envere na komentarima i e, ovim uvodnim napomenama. Evo, e, imamo li već e, popis? Imamo popis od 11 kolega koji bi se željeli očitovati. Ja na ovo što je rekao gospodin Hođaj, svakom mogu dati dvije minute i počinjemo s gospođom Lunaček. Thank you, Hvala predsjedatelju i pozdravljamo ministar, ministra na sastanku e, odbora za vanjske poslove. Jutros smo imali dosta europarlamentaraca, 11 sam ih nabrojala, a mnogi se nisu mogli pridružiti e, utemeljenju skupine prijateljstva između Kosova i Europskog parlamenta. Imamo tu i dva istaknuta člana Skupštine Kosova, također i oni su e, ovdje iz e, odbora za vanjske poslove. Imali smo jako dobar sastanak te se nadamo i dalje ovako e, korisnim razmjerama da bismo mogli bolje razumjeti neke, neka kritična pitanja. Ja bih započela s nekim pitanjima koji ste koja ste i sami spomenuli. Držat ću se dvije minute. Jedno od njih je su vize, a drugo je situacija u regiji. Za liberalizaciju viznog režima, a o tome smo opetovano razgovarali, ključno je da e, se e, da skupština glasuje e, o sporazumu s Crnom Gorom Kosovo je posljednja država e, iz koje e, građani ne mogu slobodno putovati. Imamo veće države, države poput e, Gruzije i Ukrajine koje su dobile liberalizaciju viznog režima i ja bih to isto željela za Kosovo kao što to želi i velika većina u ovom parlamentu što je prije moguće. Dakle, trebamo na tome raditi. Ministre, vi ste vrlo točno rekli da još pet država članica Europske unije nije priznalo Kosovo. Imate e, sada znači više od pola koje su priznale i ja bih željela da Kosovo postane i e, članicom e, Ujedinih naroda. Ali kad već govorimo o regiji, s vama se slažem da Europska unija je izgubila svoju snagu u e, regiji ne samo po pitanju Kosova. Mi sami ne dajemo koliko bismo trebali, a što se tiče dijaloga, e, a budući da sam i sa Srbijom, a budući da sam ja izvjestiteljica za Kosovo, vi znate, gospođo, koliko ste vi strogi kad vi predsjedate. Ne, moramo i na potpredsjednike primijeniti ova pravila. Ja sam izvjestiteljica pa sam molila. Dakle, e, utjecaj u regiji, utjecaj Rusije i Turske je nešto o čemu moramo biti svjesni i mi, e, europarlamentarci, a ne samo to prepustiti e, dalje. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo Lunaček. Nadam se da ćete mi to vratiti, to vrijeme, u Strasburu kad se sljedeći puta, kad ćete vi predsjedati. Eto, idemo dalje. E, dva, dvije e, minute. Gospodin Daktus. Pozdravljamo vas e, ministre u Briselu i vas i vašu delegaciju. E, mi smo se na osnivanju e, skupine prijateljstva pred nekih pola sata već susreli i e, još jednom dobrodošli u Brisel i u odbor AFET. Imali smo odličnu razmjenu mišljenja e, dakle u Prištini e, između Europske unije i Kosova na važnom sastanku e, koji je upravo u tu svrhu razmjene mišljenja i sazvan. Govorili smo o većim pitanjima koja će trebati razriješiti u pogledu dalje integracije naših odnosa. Ja sam već postavio jedno pitanje jutros sam E, a zbog nedostatka vremena na to nije odgovoreno. I ponovit ću, a to je pitanje korupcije. Korupcija je jedan od dva preostala uvjeta koje je potrebno razriješiti radi e, liberalizacije viznog režima. Nedavno sam bio u vašoj zemlji i imam dva pitanja Prvo je pitanje što poduzimate da biste popravili opću percepciju javnosti i e, onu iz izvješća e, medija, e, a koji spominju, dakle još jedno pitanje, a to je razgraničenje, a drugo je pitanje kad ćete riješiti preostala pitanja, a koja se e, odnose na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Eto, trebamo vaše mišljenje o tome. Hvala lijepa. PSND, gospodin Freund. Hvala vam predsjedatelju i ja ću e, zapravo nastaviti tamo gdje je gospođa Lunaček bila prekinuta, onako pristojno a to je čini mi se austrijska solidarnost. Da, austrijsko prijateljstvo koje nadilazi političke odnose ili probleme. I Dakle, nastavljam e, se na gospođu Lunaček i spomen ruskog e, utjecaja. E, o tome smo govorili i u skupini prijateljstva, ali želio bih to apostrofirati u širem sazivu. Dakle, više e, nego glasine e, se čuju da Rusija pokušava intervenirati na e, Balkanu, a iskoristiti slabost Europske unije da bi povećala svoj utjecaj u regiji. Koliko se to odnosi i na Kosovo, u kojoj mjeri? To je naše pitanje. Te kako vi E, to vidite u smislu problema za cijelu regiju. Hvala lijepa. Sljedeći gospodin Nad. Hvala vam lijepa. Ja želim e, postaviti pitanje ovoj eksplozivnoj situaciji Dakle, ne želim sad se e, miješati u ono što je već odgovoreno. Dakle, eksplozivna je situacija u Makedoniji, susjedne države Makedoniji, a to je i Albanija i Kosovo, a naravno Grčka i Bugarska, e, ne rade baš ništa pozitivno da bi umirile tu eksplozivnu situaciju. Vidite li vi e, neku mogućnost smirivanja te situacije između dviju zajednica, makedonske i albanske, e, da bi e, ili da se recimo stvore skupine solidarnosti između albanskih i Koso, e, dakle e, između e, dviju zajednica, makedonske i albanske. Što uključuje Kosovo? Hvala lijepa. Hvala, a sad gospođa Šujica. Hvala David. I hvala gospodinu Hođaju na dolasku. E, čestitam na osnivanju skupine prijateljstva koja je osnovana jutros. Ja ću joj se također pridružiti jer sam zainteresirana i želim pratiti napredak Kosova. Na početku svog izlaganja ste spomenuli da imate izazov od nekih e, čimbenika koji nisu iz Europske unije, a niste ih izrekom spomenuli, ali vjerojatno mislite na Rusiju i na Tursku. E, dakle, e, niste ništa rekli o odnosima između Kosova i Turske, tu biste možda mogli nešto pojasniti. Kao e, podpredsjednica delegacije za Kosovo mogu reći da jedini napredak koji uočavam jest uvođenje pozivnog broja 383. Drugo se ništa nije promijenilo. Kako ćete postići sporazum o razgraničenju s Crnom Gorom? Je li moguće utjecati na vašu skupštinu? To je jedini e, na zapreka liberalizaciji viznog režima. Dakle, zanima me hoće li se tu postignuti napredak. Hvala Dubrovki. A sada gospođa Wood iz snd Hvala vam lijepa. I meni je iznimno drago što smo utemeljili skupinu prijateljstva između Kosova i Europskog parlamenta. I željela bih se osvrnuti na neke od stvari koje bi trebalo postkonfliktno riješiti. E, Kosovo već ima zakonodavstvo za uključenje uključivanje e, preživjelih e, e, seksualnog nasilja, ali i preživjelih iz rata i ratnih zlostavljanja. Imamo dakle za organizirano to za članove oslobodilačke vojske Kosova za preživjele žrtve spolnog nasilja i e, zapravo verifikacija tih žrtava e, je započela E, i kad bi e, te osobe mogle dobiti jamstvo u zakonu e, da će dobiti pomoć i obeštećenje koje trebaju. To su obećanja koja trebamo doista vidjeti i koje trebaju zaživjeti na terenu. Alde, gospodin Vajgl sada. Gospodin Weigl je tu? A ne, gospodin Radoš ipak. E, hvala lijepo gospodine ministre na e, uvodnom izlaganju. Osim ovih tema o kojima ste govorili i koje dominiraju, e, a to su pitanje graničnog sporazuma sa Crnom Gorom, zatim borba protiv korupcije, pitanje viza, vi ste govorili i o odnosima i o dijalogu sa, Srbijom. Govorili ste vrlo načelno o tome je vrlo pozitivno, ja to naravno pozdravljam E, naravno da je konačni cilj, toga e, razgovora, to je te komunikacije, da dođe do međusobnog priznanja dvaju država u konačnici, ali sami ste rekli da nakon 2013. godine kada je postignut načelni sporazum o položaju srpske zajednice na sjeveru Kosova, e, zapravo se puno toga u međuvremenu nije učinilo. Rješenje toga pitanja svakako je jedan od prvi korak koji bi trebalo učiniti na prema konačnoj normalizaciji i međusobnom priznanju dviju država, dakle Kosova i Srbije. Da li možete nešto preciznije reći u kakvoj fazi su sada e, pregovori i razgovori između Kosova i Srbije u pogledu konačnog rješenja statusa srpske zajednice na sjeveru Kosova? Hvala lijepa. Thank you, Mr. Rados. Hvala gospodinu Radošu, a sada gospodin Epitideos. Hvala lijepa i dobrodošli gospodine ministre na naš sastanak. Imam za vas dva pitanja. Nedavno je predsjednik vaše zemlje zajedno s albanskim predsjednikom, dakle njih dvojice su dali zajedničko priopćenje i govorili su o uniji između Kosova i Albanije. Kakav je smisao takve unije i ako se ona ostvari, što biste vi e, u tome dobili? Drugo pitanje, kao što znate, Albanija izražava ekspanzionističke e, vizije ona se želi proširiti e, u odnosu na druge zemlje, naročito prema Grčkoj. Molim vas, recite mi da li e, bi u takvim okolnostima Grčka trebala priznati vašu zemlju? Hvala lijepa. Sanda Kanjete. Hvala vam lijepa. Ministre, bit ću vrlo izravna. Dobrodošli ste. Kao Europski parlament zabrinuti smo zbog rastućih napetosti na Zapadnom Balkanu. Željela bih apelirati na vašu e, zemlju i vaše ljude da e, ne podliježu e, nacionalističkoj retorici koja je u porastu. To je zamka i znam to iz e, iskustva u vlastitoj zemlji. Postoje treće države poput Rusije, Turske pa i radikalnih islamista e, koji se miješaju u vaše društvo. Te je moje pitanje vama kako procjenjujete utjecaj ovih čimbenika u vašoj zemlji. I još određenije, nakon e, povratka na, Kosovo i oslobađanja Ramuša Haradinaja, e, kakvi su izgledi za nastavkom razgovora sa Srbijom o normalizaciji odnosa između vaših dviju država? Hvala Sanda Kanjete i na kraju uh, Lojze Peterle i Edvard Kukan. Hvala vam lijepa, hvala i ministru na jasnom izlaganju. Mislim da je situacija čak i gora nego ovaj uh, što bi bio limbo koji ste vi spomenuli. Mislim da se uh, stvari negdje čak kreću unazad, a ne da su samo u limbu. I to mene također brine. Mi smo znali što to, mi znamo što to točno znači e, i znamo što se događalo pred 25 godina i kakve su e, posljedice. Naša je zadaća i odgovornost da protiv takvog mogućeg razvoja događaja djelujemo na neka od mojih pitanja već je odgovoreno, već e, sad bih vas e, želio pitati nešto što sam već pitao u skupini prijateljstva. A, to je e, ideja o jedinstvenom tržištu na Zapadnom Balkanu i promicanju te ideje, te dokle se došlo. Hvala lijepa, gospodine Kukan. Hvala predsjedatelju, hvala ministre i dobrodošli u odbor. E, I među ostalim e, stvarima koje ste e, spomenuli i vitalnosti kostovskog društva te činjenice da ste vi najmlađe društvo u Europi. To je sasvim sigurno prednost za zemlju. S tim se stražem, slažem e, ako se uspije ozbiljno i odgovorno upravljati time. Dakle, uvijek mi je zadovoljstvo slušati vas, vi imate e, i akademski značaj. Kako biste vi e, označili dijalog između političkih elita na Kosovo, a u svjetlu budućeg razvoja zemlje? Hvala, dragi kolege, na pitanjima i komentarima. Pred nama je oko 15 minuta koje imamo pred nama gdje ćemo moći slušati odgovore e, ministra. I zanima me e, na pose ono što ste vi govorili, što vi ćete odgovoriti na pitanje Alojza Peterlea o jedinstvenom tržištu na Balkanu. Hvala lijepa na svim ovim pitanjima. I hvala vam što ste bili i otvoreni, ali ste istovremeno izrazili potporu Kosovu. Pokušat ću vam na najbolji mogući način dati jasne odgovore vezano za postavljena mi pitanja. Gospoda Lunaček me je pitala o tome što radimo na temu liberalizacije viznog režima te što će se u kraćem rogu dogoditi u našem parlamentu vezano za razgraničenje s Crnom Gorom. To nije pitanje, međudržavno pitanje između, između Crne Gore i Kosova. Imamo izvrsne odnosne s Podgoricom. Jako nam je drago što će Crna Gora ući u NATO. To jako puno znači i za Kosovo, ne samo za Crnu Goru. To je zaista izvrsna vijest, to je možda najbolja vijest iz regije u 2017. godini. Što se pak tiče kriterija za bezvizni režim putovanja, sljedećih će dana naša vlada za vrijeme zasjedanja parlamenta staviti na dnevni red ratifikaciju sporazuma o granicama. Nadamo se da ćemo dobiti dovoljan broj glasova kako bi se e, to ostvarilo. To mi namjeravamo napraviti kao vlada. Iskreno govoreći i ja sam jako frustriran zato što je to pitanje godinama već odgađano. Međutim, vi znate i bolje od mene da je e, dinamika unutar parlamenta nešto što ministar ne bi smio komentirati jer e, vlada i e, parlament su dvije različite stvari. Pitanje gospodina Daktusona i o borbi protiv organiziranog kriminala. E, pravna je država za nas zaista prioritet, prioritet dakle naše vlade. Europska misija EULEX je u tom smislu jako dobro radila i davala nam podršku. Naša vlada zaista smatra da je to ključan prioritet. Naše e, tužiteljstvo, naše e, pravosuđe, e, naše sudstvo jako dobro rade posljednjih nekoliko mjeseci. Slažemo se s, naš, s Europskom unijom da smo tu e, napredovali. Gospođa Mogherini je upravo zato i došla u Prištinu. Rekla je da je pitanje razgraničenja posljednji uvjet. E, to je novo čitanje napretka koji smo ostvarili i e, samo pokazuje da smo jako dobro napredovali u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Pitanje je gospodina Freunda. Bilo je o ulozi Rusije i o tome ima li Rusija ikakav utjecaj na Kosovu. Odgovor je da uopće nema i to kako zbog naših političkih e, razloga, ali isto tako i zbog našeg kulturnih i itelnih razloga i konteksta. Neke su zemlje u toj regiji politički produžena ruka Rusije. I mislim da biste se morali pozabaviti pitanjem kakvu vrstu suradnje Srbija ima s Rusijom. 2011. godine zajedno su izgradili prvu vojnu bazu u drugom gradu po veličini u Nišu koji koji je nedaleko od Kosova, Crne Gore, Makedonije i Bugarske to nas brine. E, u toku 2000. godine kada je e, Putin bio predsjednik vlade Rusije, došao je na regionalni sastanak na vrhu u Zagrebu. Tada je po prvi puta javno izjavio da je za Rusiju, da je drugi prioritet Balkan, u vanjskoj politici odmah nakon crnomorskog područja. U ono vrijeme nismo to uzimali toliko ozbiljno. Međutim, u posljednje dvije, tri godine vidimo da se povijest ponavlja, a to nas brine. Kad sam govorio o e, trećim e, akterima i e, geopolitičkim konkurentima na Zapadnom Balkanu, mislio sam na Rusiju. Rusija koristi svo raspoložive sva raspoloživa sredstva e, političke, diplomatske, ekonomske i e, druge energetske kako bi imala utjecaje u regiji. Naša regija je sada u izvjesnom e, e, stanju, e, rekao bih, zrakopraznom i treba cijela regija se približiti Europskoj uniji i NATO savezu. Mislim da je to stvarno bitno radi stagnacije u regiji. I mislim e, da naravno postoji domaći e, kontekst svake države, ali trebate si postaviti i pitanje što će biti s tom državom i regijom za nekih deset godina. E, mogao bih o tome dugo govoriti, međutim predsjedavajući mi nije mi je rekao da nemam previše vremena. A pokušat ću svima odgovoriti na pitanje. Gospodin Nard e, postavljao je pitanje situacije u Makedoniji. E, Makedonija je vrlo značajna zemlja za Kosovo i htjeli bismo da to bude uspješna zemlja. Mi imamo izvrsne odnose s makedonskim e, vladom. Nikola Popovi i ja smo veliki prijatelji i svakodnevno razgovaramo telefonom. Međutim, situacija na unutrašnjem planu u Makedoniji, ne samo u posljednje tri mjeseca ove godine, već čitav niz godina, je zapravo polarizacija makedonskog društva, makedonske zajednice, među, polarizacija među makedoncima, koja nema nikakve veze s vanjskim utjecajima e, i s Kosova vidimo da su pristupi različiti. E, dolaze od dvije političke stranke. A pitanje koje se treba postaviti je koliko su demokratske e, ustanove zaista tu i e, kako one funkcioniraju u ovim vremenima nakon izbora. Ono što se odvija u Skoplju među dvije glavne političke stranke zapravo e, ne bi smio u tome gledati e, utjecaj e, ili miješanje Kosova ili Albanije. Istovremeno mi želimo da albanska zajednica koja tamo nije manjina jer ima preko 30% građana Makedonije koji su Albanci. Dakle, oni bi trebali biti zastupljeni u svim sferama. A naša zajednica koja, dakle, u demografskom smislu predstavlja 30% stanovništva, ne može e, koristiti svoj jezik e, na svim e, razinama e, u državi. Mislim da je to pitanje koje se zaista treba postaviti. Mi bismo htjeli da Makedonija postane članica NATO saveza i Europske unije. Naši su odnosi s Makedonijom odlični, i učinit ćemo sve kako bi imali, kako bismo s njima imali jake odnose. A naše dvije zemlje također vrlo dobro surađuju na ekonomskom planu. Gospođa Šuica pitala je pitanje o odnosima Turske i Kosova. Moram vrlo jasno reći da naše dvije države imaju jako dobre odnose. Turska je važan dionik ne samo na jugoistoku Europe, već i na međunarodnoj razini. Naše dvije vlade e, imaju kontakte. Međutim, mislim da ono o turskim ulaganjima u regiji predstavlja mit. Ako se prouče zaista podaci, to e, mislim da je nešto e, na što se ne bi trebalo previše osvrtati. Gospodin Radoš postavio je pitanje o dijalogu. Pitao je što mislimo kako će izgledati dijalog u budućnosti. Učinit ćemo sve što možemo kako bismo radili na pridruživanju, da bismo primijenili pridruživanje srpske zajednice na Kosovu. Mislim da je to u interesu srpske zajednice da, dakle, izgradimo takvo udruženje. Iskreno govoreći, Kosovo se nikada nije brinulo oko razine prava koju Srbi trebaju imati na Kosovu. Mislim da e, Srbi na Kosovu kao zajednica uživaju e, najveća moguća prava koje kao zajednica mogu uživati ne samo na Balkanu već u Europi. Istovremeno ne želimo da kosovski Srbi budu produžena ruka Srbije na Kosovu, da ih Srbija koristi da se upliče e, na, u stvari na Kosovu. E, to je dakle e, vezano za e, udruženje općina. Istovremeno, udruženje općina treba biti dio kosovske politike i društva, ne smije biti odvojeno od ostatka društva. Mislim da smo do sada njih dobro integrirali na lokalnoj razini. Velik broj općina vode Srbi na Kosovu, a e, imaju i e, izvjestan broj zastupnika u parlamentu. Međutim, problem je bio u tome da Srbija nije nikada imala razloga da daju podršku Srbima bez obzira gdje su živjeli u u Hrvatskoj, na Kosovu ili drugdje, oni su ih više koristili kao način da se upliču u druge države u regiji. Što mislimo o dijalogu u regiji? Mislim da ćemo za dvije ili tri godine biti u stanju sjesti za stol sa Srbijom i postići dogovor koji eh, bi mogao omogućiti da Kosovo postane država članica Ujedinjenih naroda te da će doći do međusobnog priznavanja e, naše dvije zemlje, te e, da će to i utrti put pomirenju među našim dvijema zemljama. Mislim da naše dvije zemlje trebaju potpisati mirovni sporazum. Međutim, Kosovo je neovisna država i ovaj dijalog nije dijalog o suverenosti Kosova niti statusu Kosova moramo riješiti neka tehnička, pragmatična pitanja. Htjeli bismo prijeći i na drugu fazu dijaloga, znači međusobno priznavanje i članstvo u jednim narodima. Bez toga taj dijalog nema smisla jer neće ništa promijeniti u odnosima između Kosova i Srbije. Neće e, niti rješavati niti i, ono što je e, jedno od zadnjih stvari koje treba riješiti u regiji, a to je normalizacija odnosa između te dvije zemlje. Gospodin Epitideos, ne znam jesam li dobro izgovorio vaše ime, u davne vremena učio sam e, starogrčki, studirao sam tada na sveučilištu u Beću i prevodio Platona sa starog grčkog na njemački. Zaista jako cijenim vašu kulturu i vašu zemlju. Slažem se s vašim drugim pitanjem, ne slažem se s vašim prvim pitanjem. Drugo pitanje je bilo zašto bi Grčka trebala priznati Kosovo. Zato što nemate razloga da ne priznate Kosovo niti e, internih razloga, niti u regionalnom kontekstu. Kosovo je nova država. Tijekom povijesti uvijek su naši odnosi bili jako dobri. Mislim da priznavanje trebate iskoristiti kao E, dobru potku za dobre odnose među našim zemljama. Ponosni smo što smo s grčkim poslovnim ljudima organizirali ekonomski forum u Prištini prije otprilike dva mjeseca. Izazvao je veliki interes grčkih poslovnih ljudi koji e, bi htjeli doći ulagati u Kosovo. Imamo izvrsnu institucionalnu suradnju među naše dvije zemlje. Što se pak tiče velike Albanije, odnosno diskursa o velikoj Albaniji, otvoreno govoreći, to nam nije prva briga na Kosovu. Mi smo neovisna država i ostaćemo neovisna država. Htjeli bismo da naši odnosi sa Europskom unijom budu sve jači, a kao i sa svim drugim zemljama. Gospođa Kalnijete je e, postavila pitanje o tome hoće li se E, pregovori nastaviti nakon pustanja na slobodu Ramuša Haradinaja. Da, dijalog je vrlo bitan i nastavit ćemo s dijalogom. Međutim, najvažnije je da budemo jasni u ciljevima dijaloga. Ono što smo do sada ostvarili bilo je važno. Nešto od onoga što smo ostvarili do sada je e, provedeno, a nešto nije. Moramo se usmjeriti na samu provedbu, ali također i na drugu fazu dijaloga. Gospodin e, Peterle me pitao o zajedničkom tržištu. Moram biti vrlo iskren. Neke države u regiji imaju sporazume o slobodnoj trgovini s Rusijom i netko je čak predložio slobodno tržište. Postavite se pitanje e, da li to slobodno tržište treba biti proširenje europskog tržišta ili ruskog tržišta. <clears throat> Mislim da je to vrlo ozbiljno geopolitičko pitanje. Kosovo se takvom čemu protivi zato što Srbija i Bosna su sada još uvijek nisu priznale Kosovo a zbog politike nepriznavanja javlja se puno prepreka za naše e, tvrtke u tom smislu. Bosna je čak uvela i vize za kosovske građane. A također ne možemo putovati u okviru šengenske zone bez viza. E, nema, ne bude li slobodnog kretanja robe, e, kapitala i ljudi, e, što će to mini slobodno tržište. U Prištini se smatra da je ideja zajedničkog tržišta neka vrsta zamjene za politiku proširenja. Pozivam sve vas da podržite zemlje i podstaknete ih da provedu interne reforme. Upravo smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Mislim da je za nas vrlo važno da ga provedemo, a ne da gubimo vrijeme na projekte poput onog o zajedničkom tržištu. Posljednje pitanje postavio je Edward Kukan A, ne, gospođo Ford, o žrtvama seksualnog zlostavljanja. To je vrlo osjetljivo i važno pitanje za nas. E, shvatio sam što ste htjeli reći, pribježio to i e, obratit ću se vladi kada se vratim kući. To je jedno od prioriteta naše vlade, naime da se da potpora žrtvama rata svim različitim skupinama i slojevima. Sadašnji predsjednik Tači kao i prethodni predsjednik Jahjaga smatrali su da je to prioritet. A, a bivši e, ministar vanjskih posloga Haig iz Velike Britanije je e, to e, podstakao prije par godina, to pitanje prije par godina i mislim da je ta e, britanska ideja i zamisao vrlo dobar način da se tome pristupi. Dakle, posljednje pitanje, pitanje Edvarda Kukana, veliki zagovornik Kosova, ali i cijelog Balkana. Točno je da je e, društvo na Kosovu vrlo dinamično i vrlo vitalno, kako zbog svoje demografskih obilježja, ali isto tako i zahvaljujući našem e, unutarnjem kontekstu u državi. Dakle, a taj kontekst je od lipnja 1999. pa sve do negdje 2008. godine pa i kasnije imali smo e, jako prisutnu međunarodnu zajednicu. Zato smo mi vrlo otvorena i e, živo društvo. Drugi element je da Kosova, Kosovo ima jaku dijasporu od Norveške do Južnoafričke republike i od Portugala do SAD-a. Iz tog razloga naše društvo nije isto kao što je bilo prije 20 godina. Pokušavamo iskoristiti taj društveni kapital ne samo kako bismo poboljšali gospodarsku situaciju, već i kako bismo ojačali političku kulturu na Kosovu. Naime, kako sada dijalog među pojedinim političkim strankama e, kada se radi o vanjskoj politici. Mnogi, kao što znate, koriste vanjsku politiku kao platformu za rješavanje nekih internih e, pitanja i programa. Međutim, mi kao društvo i jesmo ujedinjeni, imamo značajnu kulturu nade. Zahvaljujući toj koheziji i velikoj nadi u kulturnom smislu, Kosovo će uspjeti. Ne mogu reći prijateljima na Kosovu e, s ovog mjesta što trebaju napraviti. Međutim, na odgovarajućim forumima na Kosovu. Naša razmjena gledišta je jako demokratska. Hvala vam. Hvala vam gospodine ministre. Cijenimo vašu otvorenost koju ste pokazali u današnjoj raspravi i moramo i u buduće organizirati ovakve razmjene gledišta s vama. Mislim da je ovo bila vrlo dragocjena razmjena gledišta te vam želimo sve najbolje posebice što se tiče onih e, zadnjih koraka e, ka ostvarenju liberalizacije viznog režima. Hvala, vam lijepo što ste došli k nama. Right, ladies and gentlemen, we come to... Dame i gospodo, prelazimo na 18. točku. To je kratko izvješće e, posjetu odbora Pakistanu. Mislim da možemo to vrlo kratko zadržati. Mi smo naime održali posjet od 18. Eh, do travnja u Pakistanu. Imali smo tu osam članova našeg odbora, takozvanih eh, velečastvenih osam. To su eh, bile Nina Gil, Arno Danjon Žena Zovko, Andrej Mikins, Amžad Bashir, Jean Lambert, gospodin Jozo Raduš i ja. Mi smo imali intenzivan program u Islamabadu, Pešovaru, u Lahoru. Sastali smo se sa raznoraznim sugovornicima, e, diplomatskim zborom, članovima parlamenta, civilnim društvom i društvom mozgova. A možete na stranicama odbora AFET naći našu izjavu za medije. U samobadu smo se sastali sa gospodinom Satažačinom koji je poseban savjetnik e, vlade. Gospodin Kuram Daskanu, on je ministar trgovine i član skupine prijateljstva za odnose sa Pakistanom. Zatim smo iz oba stalna odbora za vanjske poslove u parlamentu i senatu se također sastali i to po prvi put u jednom, na jednom zajedničkom sastanku. Također smo se sastali sa nacionalnim vojnim savjetnikom i e, glavnim opremenacima iz eh, Pakistanske narodne stranke, gospodin Matkam eh, iz eh, jedne druge opomene stranke, gospodin Suluf Sutar iz pokreta iz jednog pokreta sastali smo se drugim govornicima. U Pešavaru smo se sastali sa jednim centrom za afganske izbjeglice za afganistanske izbjeglice sa potporom Europske unije. smo se i sa glasnogovornikom e, provincijalne skupštine, a u Lahoru smo se na zadnji dan sastali sa predsjednikom e, nacionalne skupštine u e, Punjavaru, u Punjabu, a isto tako i sa jednim e, ministrom iz Punjaba, te smo se sastali sa južnim predstavnikom Pakistana. Govorili smo o odnosima između Pakistana i Europske unije te novi plan za strateške odnose između Europske unije i Pakistana vezano za jedan sastanak vrhu koji će se održati ove godine. Također smo govorili o zajedničkim interesima i izazovima poput sigurnosti, gospodarskih odnosa sa Pakistanom, a detaljnije smo govorili o dobrom upravljanju, i imali smo i dijalog sa, ljudskom, sa, aspektom ljudskih prava. Zatim smo govorili o odnosima sa Rusijom, Sjedinjeničkim državama, zemljama Zaljeva i zemljama u Aziji, a isto tako i o borbi protiv terorizma i sukoba u regiji. Sve u svemu je taj posjet bio jako dobro pripremljen i želim zahvaliti e, domaćinima u Pakistanu na njihovom velikom gostoprimstvu. Toliko o kratkom izvješću posjeta odbora u Pakistanu. Tko želi nešto reći? Gospodin Dan je prvi. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Vi ste savršeno dobro saželi sve ono što smo održali tijekom tog posjeta u Pakistanu. Ja osobno sam smatrao to izuzetno zanimljivim i htio sam zahvaliti tajništvu i organizatorima u Islamabadu koji su pripremili naš dolazak u jednoj dosta teškoj situaciji zato što smo imali odluku Vrhovnog suda o dokumentima iz Paname. To je nešto što se tiče obitelji predsjednika vlade i što je svakako utjecalo na naš sastanak sa gospodinom Šarifom. No, mislim unatoč tome da je naš posjet bio kvalitetan. Vrlo je teško kretati se kroz zemlju, ali to ipak baca vrlo zanimljivo svjetlo na tu zemlju mm, kao i u Lahoru, tako i u Bešavu smo doista imali prilike vidjeti e, kolika je teška situacija u Pakistanu, koliko je složena. Što se mene tiče, sada u naknadnom praćenju tog posjeta, još jednom taj posjet bio izuzetno bogat mogu reći da, budući da sam istodobno član u odboru AFET i u pododboru za sigurnost, u pododboru SEDE, e, mislim da imamo dovoljno temelja za produbljivanje te sigurnosne tematike, možda i u okviru pododbora SEDE. E. U Pakistanu e, nisu htjeli razgovarati o jako mnogo tema. Prije svega smo se zatočili s pravom na e, partnerstvo i u tom smislu na sigurnost i mislim da je to jedno područje kojem bismo trebali posvetiti pažnju. I u budućnosti bi bilo dobro kada bi pod odbor sede mogao razgovarati o nuklearnoj tematici, o terorističkoj tematici, više nego dosad i o e, regionalnim temama primjerice granice s Afganistanom što je uvijek e, bilo i, je, i ostalo je uzemirano područje. I možda bismo mogli pripremiti jednu misiju gdje bismo više razgovarali sa pripadnicima oružanih snaga u Pakistanu. To nije lako, ali to bi bilo dobro kad, kako bismo nadopunili rad koji smo obavili tijekom ovog posjeta. Još jednom zahvaljujem na organizaciji posjeta. Hvala vam, Arnaud Hvala što ste prižavali vremena od dvije minute za govor. E, Andrej Šmamikins. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja ne bih htio ponoviti ono što je rekao predsjedavajući i gospodin Danžan. Ja bih samo htio istaknuti tri važna pitanja. Kao prvo, bilo je jako dobro što je Europska unija podržavala e, obuku u Pakistanu. Imali smo prilike vidjeti jednu školu za djevojčice u Pešavaru. Neću sada nadugo i našako objašnjavati koliko dobro tamo djevojčice uče u toj školi i koliko su željne učiti, ali bih doista htio reći da je to veliko postignuće za sve obitelji tih djevojčica koji, šalju, koji šalju u školu jer radikalni islamisti najme prijete tim školama i oni ipak unatoč tome svaki dan ispunjavaju tu misiju. Drugi aspekt tiče se sporazuma o slobodnoj trgovini. E, naši partneri u Pakistanu već o tome razgovaraju, i e, odbor INTA treba to raspraviti i tu napredovati. I treći aspekt izbjeglička politika i problem s izbjeglicama. Deset kilometara od Pešavara smo posjetili e, jedan izbjeglički logor i kada razgovarate sa osobom koja je prije 25 godina rođena u tom istom izbjegličkom logoru i e, koja sada mora pobjeći sa vlastitom djecom pred talibanima, onda naravno svi ostaju bez riječi. Dragi kolege, dragi kolegice, moramo posvetiti više pažnje tom pitanju. I na kraju bih zahvalio pri e, misiji Europske unije u Pakistanu i e, veleposlaniku na tom posjetu. Hvala vam. Hvala vam, kolega Mikinse. A sada je sljedeći govornik gospodin Bašir. Iako sam morao skratiti svoj posjet, morao sam se vratiti već nakon prvog dana. Moram reći da je to bio dobar posjet, dobro organiziran, da smo se sastali sa nekim od ključnih osoba koji se odluke, osim dakle, premijera koji je odustao od sastanka u zadnjem trenutku zbog vrlo važne presude suda koja se očekivala tog dana. E, upoznali smo se sa mjestom vanjskih poslova, sa predsjednikom nacionalne skupštine, sa državnim tajnikom za trgovinu. Mislim da su oni bili voljni sastati se s nama i bili su spremni govoriti o svim temama zbog kojih smo zabrinuti. To je bilo vrlo lijepo. Ništa se nije pokušalo zataškati, nijedna tema nije bila tabu tema. Mislim da je to bilo pohvalno i mislim da bi trebali nastaviti surađivati s njima kako bismo se pominjali da imamo odlične odnose između Pakistana i Europske unije. Strateško partnerstvo koje bi oni htjeli, a na čemu mi radimo, to je nešto za što bismo se doista trebali zalagati. I na, vaš, e, na vaš šarifu smo isto tako uputili poziv da nas posjeti. E, kada god bi se sastali uvijek e, bismo se bolje svačili na kraju i uklonili bismo nesporazume. U svakom smislu je to bio vrlo dobar posjet, mnogo smo toga naučili i to je nešto s čim onda možemo nastaviti i dalje. U redu, zadnja tri govornika koji žele nešto reći, kao prvo gospodin Radoš, zatim gospođa Lambert, a zatim Nina Gil. Izvolite. I poljski, gospodin Nart i jedan poljski kolega, gospodin Jurek. Je li to sve onda? U redu, pet kolega razumijem. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, vi ste dobro saželi e, naš posjet. Thank you, Chairman. You have summed up this visit very well. It's a big country with two... E, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Vi ste dobro saželi e, naš boravak u Pakistanu. Radi se o vrlo važnoj zemlji sa puno unutrašnjih poteškoća u zemlji u kojoj je tek prije zadnja promjena vlasti bila demokratska. Nadamo se da će to tako biti i u budućnosti. E, zemlja je opterećena odnosima sa, Indijom u pogledu u vezi sa pitanjem Kašmira graniči sa Afganistanom kao nestabilnom zemljom. Ja bih želio samo jedan naglasak e, ovdje prezentirati, a to je pitanje e, zakona o blasfemiji. Za vrijeme našeg boravka dogodilo se da e, su tri žene došle u kuću čovjeka koji je optužen za blasfemiju, za nešto što se dogodilo prije 12 godina i ubile ga. Dakle, odnos vlasti e, i stranaka prema tom fenomenu je prilično stidljiv što ukazuje na opasnost e, radikalizacije na tom pitanju. Mi smo ukazali na taj problem, ali bojim se dakle da e, je odnos vlasti i stranaka prilično neodređen prema tome pitanju i bojim se da u tom smislu u toj zemlji siromašnoj sa velikim brojem mladih ljudi može doći do daljne radikalizacije. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo gospodine Radoša. Sada ima riječ e, Jean Lambert. Hvala vam lijepa. Ja sam tamo bila u svojstvu e, predsjednice izaslanstva e, Europske unije za odnose sa Južnom Azijom. Htjela sam spomenuti, htjela sam spomenuti sljedeće sporazum o sustavu općih povlastica koje imamo već nekoliko godina sa Pakistanom. Oni su usvojili mehanizam e, sa različitim e, odjelima na federalnoj i na općinskoj razini gdje ima mnogo nadležnosti kako bi e, proveli 27 relevantnih konvencija o tome. To smo imali prilike čuti više puta u Punjabu i drugdje a nezavisan odbor prava je među ostalim smatrao da je to vrlo koristan mehanizam i da se vidi napredak primjerice po pitanju zakonodavstva o ženskim pravima, nasilju nad ženama i pitanju vezanju s djecu te nekih e, drugih područja. To je nešto što gdje bismo svakako trebali iskoristiti naš sustav e, praćenja, da vidimo kako se to odvija, ali bilo je zanimljivo to čuti u usporedbi sa nekim drugim zemljama i način na koji oni provode e, status GSP+. Isto tako smo razgovarali o e, koridoru Pakistan-Kina, što se tu događa i koje su posljedice toga na regiju i na samu državu i koliko mnogo nade je u to uloženo. To se djelomično odvija kroz Balučistan i to je nešto što nas posebice zanima. Imamo jedno izaslanstvo danas u posjetu iz Balučistana, imamo danas popodne sastanak s njima ako to nekoga zanima. To je bilo nekoliko od onih velikih tema. A samo da se navežem na ovo pitanje blasfemije. E, malo prije nego što smo pristigli tamo smo vidjeli jednu rezoluciju koja je svojena u parlamentu koja smatra povijesno važnim e, gdje se želi izmijeniti zakon, ne samo ukidanje zakona što smo mi tražili, već nešto drugo i to bismo trebali e, nastaviti pratiti da vidimo kako se to razvija ako dođu do nekih razvoja. Hvala vam. Hvala vam, Nina Gil. Hvala vam. E, gospodine Vesnević. ja se slažem s kolegama koji su rekli da je to bio zanimljiv posjet. Te sam pozdravila priliku da sudjelujem u tome. E, vidimo da pakistanska strana izražava volju za dijalogom i za komunikacijom i to je dobro. Ali oni sastanci koji su mene bili najkorisniji su bili oni sa civilnim društvom i stoga mi je bilo drago što smo imali dosta takvih sastanaka. Mislim da je važno da se prisjetimo i zabrinutosti koju su oni spomenuli o ljudskim pravima i slobode izražavanja. Tu se nastavljam na ono što je malo čas rekao kolega Radoš o zakonu o blasfemiji. Mislim dva dana prije nego što smo tamo pristigli došlo je do linča jednog studenta zato što su ga na dužnim medijima optužili za blasfemiju. Također smo čuli o jednoj ženi čiji vrat je prezan jedna profesorica iz jedne vjerske manjine. Doista moramo vidjeti kako ćemo se pozabaviti s tim temom tolerancije prema vjerskim manjinama. Nekako izgleda da pravosudni sustav ne odgovara dobro na to, a to je nešto što vlada treba napraviti. Zakon o blasfemiji se možda primjenjuje preširoko. Možda bi trebalo sadržavati bolje zaštitne mjere kako bi se zaštitila sloboda govora da se nastavim na ono što je spomenula Jean Lambert o statusu GSP+. Pa ja mislim da to možemo koristiti kao argument u pregovorima, da tražimo te izmjene, da tražimo povjetne informacije, da vidimo da se nešto poduzima vezano uz sve ono što su nam spomenule druge civilnog društva. Prije svega kada se radi o financiranju iz zemlja zaljeva i e, pitanje mržnje u madrasama. Mislim da je to nešto što je važno imati na umu za budući rad. Hvala vam kolege. Sve više kolega traži riječ. Mi već kasnimo 15 minuta, moram vam reći. Imamo još jednu raspravu o, o izvješću o Latinskoj Americi i imamo jednu radionicu koja počinje u 12.30. Ja samo pokušavam da se držam, držimo svi vremena. Uglavnom sljedeći govornik je gospodin Jurek. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Samo kratko bih htio postaviti pitanje. Imamo li nekih novih informacija o slučaju Vasibi B? I u svakoj komunikaciji sa Pakistanom bismo trebali našim sugovnicima dati do znanja da naši uzajemni odnosi jako imaju posljedice na sliku islama na Pakistan se uvijek gledalo kao na e, jako bogato raznoliko društvo na zapadu. To je uvijek bila pluralistička država, prisjetimo se obitelji Buta, a sada vidimo reakcije e, muslimanskim zajednicama prema kršćanima. A slučaj ACBB e, ukazuje na pristup cjelokupnog društva prema kršćanima političari u toj državi bi trebali biti toga svjesni u svo dužno poštovanje svim političarima kojima su zaprijetili s nasiljem. No ta prijetnja ih ne lišava njihove odgovornosti. I stoga bih htio zatražiti više informacija o tome ako ste nešto tamo o tome čuli. Gospodine Jureku, predlažem Gospodin Jureku, predlažem da privatno o tome kasnije porazgovaramo, o toj temi. Mislim da ne bismo trebali o tome razgovarati ovdje na javnom sastanku eh, odbora za vanjske poslove. To se više tiče prešutne diplomacije. A vi me možete pitati vezano uz to. Sada, gospođa Zovko. Hvala vam uh, lijepa. Ja ću govoriti kratko, budući da ste vi već uh, sve rezimirali. Jedno je pitanje koje ću naglasiti, a to je pitanje 60 milijuna žena koje nisu registrirane kao glasači i mislim da je to uh, pitanje koje bi trebalo pratiti i mm, žela bih se pridružiti kolegama koje govore o pitanju izbjeglica, e, ljudima koji e, se vraćaju nakon 30 e, godina, djevojčicama kojima nije dozvoljeno da idu u školu i naravno Afganistan je područje velike nesigurnosti. Hvala lijepa, gospodin Art. Ja bih eh, htio govoriti o socijalnoj situaciji u Pakistanu. Pakistan eh, ima eh, vrlo jaku utjecaj doktrine Hanafi Bandi i također Talibana koji su u tim školama i educirani u tim medresama i svakako postoji manipulacija i također djelovanje tajne službe e, pakistanske vojske e, to e, mislim da je nešto što baš odgovara djelovanju Talibana i ovih medresa imajući na umu da je zapravo pakistanski narod glavna žrtva Talibana mene ovo jako brine puno više nego e, politička suprastruktura, obitelj, buto i tako dalje. Gracias and finally Michael Gala. Michael Gala. Meni je iznimno žao što se nisam mogao pridružiti na tom putovanju, ali e, osnovno bi bih se na pitanje e, e gospođe Ahmadi, pitanje gospođe Gil o tome. Ahmadi su bili e, jedina manjina koja je bila držana na režimu posebnog glasovanja. E, mene zanima i čuo sam prošle godine već od ministra da ovo posebno glasovanje je e, ukinuto i da oni idu u normalni glasački režim. Međutim, zanima me jeste li o tome razgovarali s izbornom komisijom. Hvala vam lijepa na tom pitanju. Moram e, dakle prvo pitati kolege, ja se ne sjećam da smo dobili takvu informaciju, svi reagiraju na isti način. Danina? Jesmo puno od vaših preporuka i pitanja postavili tamo e, što se tiče promatranja izbora. Međutim, e, oni su rekli da neke stvari još nisu primijenili, e, a neke e, još nisu riješili, ali hoće do e, sljedećih izbora. Hvala lijepa, poštovani kolege. Informiram i da je nekoliko puta ocjenjivan rad Mihela Gala. Smatramo da je odrađen dobar posao glavnog promatrača izbora. Komentara više nema, što znači da možemo prijeći na 19. točku, a to su politički odnosi Europske unije eh, s Latinskom Amerikom to e, je dakle prvo razmatranje izvješća o vlastitoj inicijativi e, o odnosima između Europske unije, Latinske Amerike i Kariba. Javi Lopez, e, socijalisti demokrati, je izvjestitelj i predlažem da njemu damo riječ, te kolege podsjećam da ćemo imati radionicu o sektor sektama ili sektarijanstvu eh, na Bliskom istoku. Eh, a sada dajemo riječ gospodinu Lopesu. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Ja ću ukratko predstaviti razloge za ovu informaciju i eh, Govorit ćemo o njegovom sadržaju i konačnom cilju. Dakle, ovo izvješće se predstavlja sa zamisli da se obnove ili da novi poticaj e, odnosima e, između Europske unije i Latinske Amerike e, nakon šest godina u kojima se dogodilo puno toga i u, Latinskoj Americi, ali i u Europskoj uniji i e, na primjer e, imamo još uvijek nemamo e, vanjsko djelovanje prema tom dijelu nakon izlaska Ujedinjene kraljevine situacija se mijenja, a u Latinskoj Americi je došlo do jednog gospodarskog razvoja, ali i političkih razvoja u određenim zonama, a to znatno utječe na odnose. Dakle, šest e, godina transformacije, ali e, i predstavljamo interesne zajednice i e, došlo je naravno i do promjena na međunarodnoj sceni. U ovom izvješću također ćemo govoriti o e, značaju i utjecaju nove administracije u Bijeloj kući i e, kako će Europska unija e, pronaći zapravo one čimbenike na međunarodnoj sceni koji dijele njezina stajališta o međunarodnim odnosima dakle normi dijaloga, otvorenosti e, u vanjskoj politici, ali i ne samo to, nego ćemo govoriti i o zajedničkom e, planu koji imamo e, s Latinskom Amerikom. E, dakle, za nas je vrlo važno da se govori izravno i konstruktivno, da se jasno prenese e, poruka Evropske unije Latinskoj Americi, što je i glavni motiv za cijelo ovo izvješće, ali imamo i konkretne prijedloge. Prvenstveno želim objasniti da e, imamo taj e, program u smislu sporazuma, četiri su sada, o političkom dijalogu s Kubom koji ima regionalni utjecaj, pa zatim s Mercosurom, gospodarski utjecaj i e, s Čileom i Meksikom o e, trgovinskim odnosima. Dakle, radi se ne samo o e, institucionalnim odnosima, nego o zajedničkom programu koji trebamo još i perfektuirati. I u tom smislu imamo program za podržavanje rasta što će nam e, omogućiti razne stvari. Želimo se boriti protiv takozvanih poreznih rajeva, e, zatim e, za zaštitu E, najosjetljivijih zajednica za sigurnost što je različito u Europi koja je ugrožena terorizmom nego u Latinskoj Americi koja je e, e, ugrožena narkoticima, trgovinom narkoticima i sve se to treba još razraditi. Osim navedenog imamo različite različita mjesta, odnosno načine, kao što su samiti, zatim parlamentarna diplomacija i drugi načini te smo također spomenuli i nekoliko konkretnih e, stvari poput mirovnog procesa u Kolumbiji, zatim Kube. E, glavni su e, kriteriji na kojima se temeljimo kriteriji demokracije i u svakom smislu želim reći da ovo izvješće se podudara e, sa e, drugim e, razdobljem u jesen koje će biti jako puno i dinamično. Salvador ima summit u rujnu, zatim EAS isto tako i znamo i svjesni smo da ćemo imati još jedno mišljenje koje će o ovome biti e, izrađeno. Prema tome e, želimo se povezati i e, s drugim pitanjima koja su na dnevnom redu u odnosima s Latinskom Amerikom u narednom razdoblju. Dakle, toliko od mene. Hvala. Thank you, Hvala gospodinu Lopesu. Imamo sedam, osam, devet kolega koji bi se javili za riječ i mislim da će španjolski biti jezik kojim će se govoriti sljedećih 45 minuta. Gospodin De Grandis, izvolite. Hvala vam lijepa i hvala vam lijepa na ovom izvješću i e, na e, duhu e, zajedništva koje, na koje on e, poziva e, i e, mislim da je vrlo pozitivno i da je situacija se može znatno poboljšati a naravno imamo određene aspekte koje bi trebalo poboljšati ali i druge koje E, još, e, na kojima se još ne radi dovoljno, a koje bi e, trebalo istaknuti i u izvješću. Dakle, neke stvari su pozitivne, neke negativne. Ne možemo ignorirati situaciju u Venezueli, što je tema o kojoj smo se vrlo čvrsto i jasno oglasili kao parlament. Isto tako, ne možemo govoriti, isključivo govoriti o regionalnim instrumentima, a da ne spomenemo na koji način bi ih se moglo poboljšati. E, suradnja je tu i sa vladama Argentine i Brazila i da trebalo bi također ukazati na e, ne samo na probleme nego i na druge stvari se osvrnuti e, kao što su recimo pitanja nasilja u e, Latinskoj Americi, e, zatim nedostatak vladavine prava, odnosno odsudnost vladavine prava kao u Salvadoru i tako dalje, pa i neke neki totalitarne tendencije poput recimo onih u Nikaragui. Ja e, sad neću ulaziti u sve detalje, ali e, mislim da uglavnom možemo dati e, pozitivno e, mišljenje o ovom izvješću, ali politički dijalog trebao bi zahvatiti i vrlo važna druga pitanja koja možda nisu direktno u našoj nadležnosti jer je očito da neki od ovih režima nisu u skladu sa standardima koje mi podržavamo. Dakle, uvijek e, je to vladavina prava e, i e, važne su i investicije, važna je razina inflacije te unošenje promjena u porezni sustav da bi se poboljšalo gospodarstvo i privuklo dugoročno investicije. Zatim kršenja ljudskih prava, prava žena, pitanje terorizma i vrlo trebamo ozbiljno razmotriti suradnju u smislu pomoći e, koju dajemo pogotovo državama poput Kolumbije i Perua, e, državama koje su pogođene e, prirodnim katastrofama u posljednje vrijeme. Hvala lijepa. Gospodin Tenok sada, Charles, izvoli. Nisam se javio za riječ ali uvijek vas zabilježimo. Ja i moja skupina uvijek snažno podupiremo poboljšanje odnosa s Latinskom Amerikom, e, te e, čestitam izvjestitelju koji je dobro odradio ovaj posao. Kao što je već rečeno i rečeno pred nekoliko E, godina e, zajednički BDP Latinske Amerike je sličan ukupno onome Narodne republike Kine e, sa recimo nekim državama osim Kube i Venezuele imamo i povijesne veze preko Iberskog poluotoka, Portugala i Španjolske i ja sam tamo često putovao, osobito u Čile, Argentinu i Kolumbiju. I podržavam jačanje e, odnosa između dvaju kontinenata Imamo i sporazume o slobodnoj trgovini između Čila, Meksika i Europske unije, dakle još relativno novi. E, zatim vjerujem da ćemo se e, izboriti i za dogovor s Mercosurom i da će naše države imati e, koristi od trgovinskih sporazuma i mislim da će se onda dogoditi da će e, Ujedinjena kraljevina morati ponovno pregovarati o svim tim bilateralnim sporazumima e, s latinskoameričkim e, državama i vjerujem da će budući da imamo dakle e, te neke sporazume e, o na primjer e, sa na primjer određenim latinskoameričkim državama još su dvije godine do Brexita međutim i moja skupina i ja ćemo svakako podržati bliskije odnose i to je u skladu E, svojim komentarom da Latinska Amerika s nama ima puno više zajedničkog nego recimo Kina. Ovo izvješće e, e, Javi Lopez čini mi se jako dobrim. Nekoliko je stvari koje ću istaknuti. Prvo, eksplozivna situacija u Venezueli koja ne može biti izostavljena iz ovog e, izvješća. To je dramatična situacija koja bi se mogla zaključiti e, građanskim ratom, odnosno sukobom ili vojnom intervencijom koju bi e, ovaj izabrani diktator kao što je Hitler bio e, mogao e, izazvati. Ključno je jasno govoriti o korupciji. Korupcija je jedno od endemskih zala Južne Amerike i važno je naglasiti da bi podržavanje dakle tih država zapravo onemogućilo uh, borbu protiv, uh, protiv korupcije. Što se Kube tiče i odnosa između EU-a i Kube, uh, ja tu nisam skeptik, nego više agnostik, agnostik pa i ateist. Evo zašto. E, kubanski režim ne samo da je represivan, nego postoji vojna kontrola, kontrola svih aspekata gospodarskog života i e, to e, je i glavna ekonomska moć, gospodarska moć je na Kubi rukama vojske. Prema tome trebalo bi sklopiti E, takav e, sporazum gospodarski koji bi svakako inzistirao na slobodama i ljudskim pravima jer sad imamo hegemoniju e, i kastrističke i postkastrističke oligarhije i to u svakom pogledu pa bi trebalo vidjeti E, dakle, trebalo bi vidjeti kako će se e, to razriješiti. Hvala lijepa gospodine Narte. Gospodin Koso. Hvala lijepa na izvješću. Mislim da sadrži pozitivne elemente kojima možemo dati podršku i e, da se podrazumijevaju e, neke regionalne karakteristike, pa zatim i suradnja sa selakom. Imamo i e, neke stvari koje nam se ne sviđaju, ali tu treba dobro iznijansirati e, stajališta jer svi naši komercijalni projekti su E, moraju biti takvi da zapravo e, ne oduzimaju od nacionalnog bogatstva e, tih država. 14 je novinara, a sedam od njih samo u Meksiku ubijeno u proteklih godinu dana u Latinskoj Americi, a s Kolumbijom imamo e, situaciju koja je dosta zabrinjavajuća u smislu ljudskih prava i e, vojske koja bi e, mogla poremetiti mir. Hvala lijepa. Gracias. Zeleni gospodin Utasun. I ja bih izvjestitelju zahvalio. Smatram ovaj tekst jako dobrim i e, također da dolazi u pravom trenutku e, budući da e, daje jedan signal o potrebi za novim odnosima i željeli bismo napraviti stvari koje doista imaju značaj na međunarodnom planu željeli bismo e, reakcionarne strukture onemogućiti e, u djelovanju na bilateralne odnose. Želimo održavati jedan živ odnos, odnos e, koji će uključivati i njihovo recimo pristajanje uz, e, uz rezoluciju iz Pariza o klimatskim e, promjenama i tako dalje. Dakle, e, svakako E, bismo željeli e, ispregovarati novi sporazum s Kubom. Željeli bismo s Kolumbijom e, uspostaviti drugčije odnose i to bi trebalo podrazumijevati recimo jaču i bolju ulogu pravosuđa u toj državi. Prema tome zajedno bismo trebali djelovati e, u smislu porezne politike e, i drugih e, politika, ali i na ove zabrinjavajuće elemente. Što se tiče dugova i zaduženja, vjerujem da bi Europska unija mogla konsolidirati njihovo zaduženje i vjerujem da se može doista puno napraviti kroz instrumente koji nam stoje na e, raspolaganju kao što je recimo e, Istanbulski e, sporazum i da bismo mogli se suglasiti o ovim elementima koji vjerujem su nam svima u interesu. Hvala vam lijepa. I konačno gospodin Sara Franka. I ja zahvaljujem predlagatelju. Mislim da je ovo dobar e, temelj za izgradnju odnosa s Latinskom e, Amerikom, a pogotovo e, u smislu dolazećeg sastanka na vrhu između Selaka i Europske unije. Pa bi prema tome trebalo govoriti o, i o regionalnim pitanjima, e, budući da se radi o e, težnji da se neke od ovih stvari razriješe i e, tijekom tih sastanaka na vrhu i željeli bismo vrlo precizno zacrtati vremenski okvir vremenski okvir za koji smatramo da je vrlo važan, pa bismo to željeli staviti u zaključke. A što se tiče Meksika i Čile, ne možemo samo sebi čestitati na postignutom, nego se okrenuti prema sklapanju sporazuma i mislim da je AS radio na tome vrlo naporno. Što se tiče e, suradnje na e, razvoju E, moramo znati da će neke države imati od toga koristi, ali e, trebamo revidirati uredbu e, da bi se što je moguće prije određenim državama moglo pomoći. Dakle, treba iskoristiti mehanizam koji će proizaći iz memoranduma o razumijevanju da bismo imali E, dobru i učinkovitu e, suradnju. Dakle, trebamo e, se pozabaviti s vremenskim odrednicama i treba raditi u usklađenom, kao što je rekao i izvjestitelj, da bismo zajedničkim naporima usuglasili stajališta europskih institucija. Hvala lijepa. Htjela bih e, vam čestitati na ovom radu. Moramo još više na tome raditi. Već je dakle o ovome govorilo. Međutim, zaista je ključno početi se ponovno baviti situacijom u Venezueli. Jer ovo je sasvim sigurno i vrlo jasan slučaj kršenja ljudskih prava, vrlo ozbiljne prirode u ovom času u Latinskoj Americi. Tamo e, se uspostavlja prava diktatura. Pogledamo ni na situaciju i događaju u posljednjih nekoliko dana. Jednostavno se kreće za tim da se načini jedna ustavna skupština koja ne bi uopće imala niti demokratsku bazu i ni na koji način ne bi predstavljala interese građana Venezuele. Ova situacija koju vidimo u Venezueli je nešto što jednostavno moramo e, razmotriti. Drugo, slažem se s bitnim pitanjima, ali mislim da se zaista moramo usmjeriti na socioekonomsku situaciju u Latinskoj Americi. Nisu sve zemlje jednako otvorene za suradnju s Europom mislim da je za nas važno da uočimo te razlike i da ih pokušamo prebroditi. S drugim latinskim e, američkim zemljama, također u nekima vidimo slične situacije, naime autokratske tendencije, protiv čega moramo dići glas. Europa e, bi zaista e, morala stati rame uz rame uz one koje se bore protiv korupcije. Gospodin Salafranka je malo prigovorio o borbi protiv korupcije. Tu još ima puno posla. E, s obzirom na različita izvješća što ih je ranije pripremao gospodin Salafranka, Franka, E, u vezi s tim, dakle, treba reći da moramo još jako puno toga napraviti u budućnosti. Hvala i za kraj gospodin Milan Mon. Zahvaljujem predlagatelju na e, ovom e, prijedlogu i ja smatram da je on na pozitivnom e, tragu, međutim e, želim e, se osvrnuti na neke stvari koje je spomenuo i gospodin Salafranca i Luis de Grande. I želim spomenuti uvodnu izjavu i odnos i opis odnosa s latinskom Amerikom kao jedan ciklički odnos. Dakle, više se na to gleda tako nego kao s globalnog aspekta. Mislim da bismo trebali govoriti o povijesnim, kulturnim i gospodarskim poveznicama koje imamo, a, inače zapravo se ovo može odnositi na bilo koji drugi dio svijeta, jer gospodine Lopes i vi sami znate da imamo vrlo bliski odnos s Latinskom Amerikom, prirodni smo saveznici e, i e, mislim da i to treba spomenuti. No, e, želim e, dodati da e, osim ovog bloka Latinske Amerike tu su dva strateška partnera koje imamo, a to su Meksiko i Brazil. To su dvije države koje se posebno ističu i trebalo bi biti ambiciozniji, ja ću biti ambiciozniji nego gospodin Franka što se tiče Meksika. Da, trebalo bi započeti s pregovorima što je prije moguće, ali ih i zaključiti ove godine, jer e, mislim da e, naši pregovarački e, timovi Europske komisije mogu krenuti dalje u tim pregovorima. Mislim da bi trebalo posebno govoriti o petom stavku i da bi e, to sve trebalo biti postavljeno puno e, ambicioznije. Što se tiče 50. E, stavka članka, to su stvari koje su nam doista vrlo bliske, koje su i nama na srcu, odnose i s Panamom, na primjer, i imamo i Iberoameričko tajništvo. Evo, samo još nekoliko e, riječi. Dakle, trebalo bi e, davati podršku, ne samo vršiti nadzor, a e, ja bih Pacifičkoj alijanci želio dati važnost. Zašto ne tražiti od gospođe Mogherini da i u Pacifičkoj alijansi Europska unija bude promatrač. Hvala vam lijepa. Gospodin Vistis reći će nekoliko riječi, možda tri, četiri minute. Hvala vam lijepa. Ja ću eh, tu imamo i komentare, imamo nekih e, kritika, nekih e, ukazivanja na stvari koje bi trebalo dodati ili poboljšati. U velikoj mjeri se slažem e, sa svim komentarima koje sam čuo, ali zapravo nekoliko je manjih stvari koje želim, na koje želim ukazati, a na kojima bi se trebalo poraditi u dolazećim tjednima. Dakle, što se tiče situacije u Venezueli, s tim sam suglasan. To je e, jedna od rasprava koje smo imali, a kriterij e, za ovaj tekst bilo je i e, rasprava o rezoluciji koju ćemo koja je donesena o Venezueli s velikom većinom i trebamo vidjeti koji je to konačni kriterij koji ćemo primijeniti na ovu vrlo alarmantnu situaciju kroz koju prolazi ta država. A, poštujući i pregovore koji se upravo odvijaju i radi se o potpuno specifičnoj situaciji. Puno je toga rečeno, e, stvari koje su doista bitne i ja bih e, se posebno e, osvrnuo na neke od njih. Trebalo bi e, govoriti o korupciji, o pravosuđu, o slobodi medija, to je važno pitanje. Spomenuto je Spomenuti su još neke stvari. U slučaju Meksika, značaj Kube, interni problemi na Kubi, ali Isto tako, e, na kraju ću reći da se posebno slažem sa e, zastupnikom Oresunom koji je govorio o e, multilateralnim odnosima, odnosima unutar Ujedinjenih naroda. Latinska Amerika je jedan strateški savez i e, s njim želimo surađivati, imamo zajedničke e, planove i e, ideje, želimo i politički i gospodarski više surađivati nego što to činimo sada. A što se tiče vremenskog okvira, mi bismo na jesen, kao što je već rečeno, a postoje određena pitanja i elementi željeli e, prije e, sastanka na vrhu u, sa Selakom e, riješiti neke stvari. Dakle, mislim uz zaključno da je sigurno da postoje određeni elementi koji ovdje nedostaju ali e, naravno imali smo i ograničenje vremena i prostora i e, željeli bismo e, naravno nije moguće u pet stranica sažeti sve što se događa trenutno u Latinskoj Americi. Učinili smo najviše što smo mogli. Hvala. Hvala izvjestitelju te bih e, želio reći da je 11. E, svibnja u podne e, krajnji rok za podnošenje amandmana i dolazimo sada do točke razno 20. točke, a ako to nema priloga za to, 29. i 30. svibnja ćemo imati sljedeći sastanak, a, a vegetarijanstvo u, na Bliskom istoku i e, u Africi e, je e, tema naše radionice na koju sad prelazimo. Hvala.